Dobro, dragi kolege i kolegice, započet ćemo. Imamo kratki sastanak odbora, kao što ste vidjeli iz dnevnog reda. Želim pitati možemo li donijeti dnevni red, usvojiti dnevni red ako nema nikakvih primjedbi. Znate da se ovaj sastanak prenosi i e, potičemo vam da pročitate novo izdanje našeg e, glasnika. Također bih e, želio da e, odobrite zapisnik sastanka 25. rujna. Imate do kraja ovoga sastanka. Ako imate bilo kakvih primjedbi, ako ne, zapisnik će biti usvojen. I to nas dovodi odmah do kalendara pod četvrtom točkom dnevnog reda. Nećemo glasovati o tome. Pretpostavljam da ste svi vidjeli, nemate primjedbi, možemo ga odobriti i usvojiti. Da, hvala lijepa. I sada glasovanje. Imamo tri elektronička glasovanja. Dakle, radi se o mandatima pod točkom petom. Mi ćemo govoriti o odluci o ulasku u pregovore vezane za uspostavu programa za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući male i srednja poduzeća i europska statistika. To je pod e, točkom 72 poslovnika, člankom 72 poslovnika. Imamo neka pitanja vezana uz postupak, vezano za naš kalendar ili e, dnevni red. Glasovanje je tek u 9.15 pa mi kažu da moramo pričekati do glasovanja u 9.15 kako ljudi koji još uvijek nisu ovdje mogu glasati. Vjerojatno smo malo prebrzo prešli preko prvih točaka dnevnog reda pa predlažem da pričekamo do 9.15. Evo, ispričavam se zbog toga. mm Yes, um, Evo, dragi kolege, za e, kolege koji e, dolaze kasno, čekali smo vas e, za glasovanje. Sada je točno 9.15, na petoj smo točki dnevnog reda i upravo sam željela reći o čemu ćemo glasati i zamoniti možda gospodina Benifeja ako želi reći nekoliko riječi o tome zašto glasujemo. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjedateljice, program za jedinstveno tržište za e, od 2020. do 2027. E, koji uključuje šest programa iz višegodišnjih financijskog okvira može imati ključnu ulogu u unutarnjem tržištu kao e, podrška malim srednjim poduzećima kod zaštite potrošača, nadzora tržište i slično. Dakle, to je definitivno jedna pozitivna polazna točka i e, pozitivno mišljenje koje je dano pod e, kolegom Dantijem e, govori da je taj program još ambiciozniji i podvostručuje potporu za malo i e, srednja poduzeća preko 3 milijarde eura, uključujući i mikropoduzeća i e, stavlja naglasak na održivost i uvodi e, cilj sigurnost proizvoda, uključujući i one koji se prodaju na internetu. Također štiti potrošače, posebno one koji su najranjiviji. Prema velikim izazovima koje postavljaju nove tehnologije, tehnologije sa stalnom potrebom da se okrenemo prema održivom, održivoj potrošnji E, za e, potrošnju. I zato e, je za mene čast raditi na ovome i dalje to podržavati u novom sazivu, pa tražim potporu kako bismo što prije počeli pregovore s vijećem i, i branili stajalište parlamenta i kako bi program dobio dovoljna sredstva kako bi opravdao svoje aktivnosti. To će zaštititi naše unutarnje tržište u e, sljedećim godinama. Ja sam naravno na raspolaganju za sve informacije i ja ću vas uvijek informirati. Spreman sam raditi sa svim kolegama, sa izvjestiteljima u sjeni E, i kako bismo na neki način se dogovorili o liniji koju ćemo slijediti tijekom pregovora ako današnji odbor potvrdi mandat već tijekom sljedećeg e, plenarnog zasjedanja. Hvala. Hvala. Dakle, možemo sada krenuti na glasanje. Otvaram glasanje. Evo, čekam gospodina Mandersa, evo, zatva... ne, ne mogu još zatvoriti, jedan EPP previše. Dobro, zatvaram glasovanje. 37 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Hvala vam lijepa. Dakle, to nas dovodi do šeste točke dnevnog reda o uspostavi programa Carina za suradnju na području Carina. Još jedan mandat za započinjanje pregovora. Dajem riječ e, gospođi Grapini. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Da, željela bih zahvaliti svim klubovima zastupnika. Želim zahvaliti E, svima na e, dobrim pregovorima u odnosu na kompromis. To je izuzetno važno izvješće. Ja sam raspravljala i naglasila koliko je važan ovaj program za carine, za rad unutarnjeg tržišta za zaštitu i zaštitu potrošača. Želim zahvaliti i izvjestiteljima u Sijeni, koordinatorima klubova zastupnika na izvrsnim kompromisima koje smo postigli. Gotovi svi, gotovo svi klubovi zastupnika su podržali ovaj program. Imamo neke crvene linije koje će e, možda malo otežati pregovore, ali veselimo se trijalogu. Nadamo se da program e, neće kasniti, da neće biti problema sa financiranjem jer će to utjecati na unutarnje tržište. Hvala, gospođo Grapini. Idemo na glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 42 za, 1 protiv, nemamo suzdržanih. Hvala vam lijepa. A sada konačno sedma točka dnevnog reda, još jedan mandat za pregovore. Uspostava u sklopu Fonda za integrirano upravljanje granicom, instrumenta za financijsku potporu za opremu za carinske provjere. Gospodin Pospišil, izvolite. ...iz materijala... Ovaj dosje je povezan sa dosjeom gospođe Grandpini. E, htio bih e, reći da želimo uskladiti pravila na vanjskoj granici Europske unije i na jedinstvenom tržištu. To je bilo na raspravi u proteklom sazivu parlamenta i svi su se složili i molim vas da ovo poduprate da krenemo naprijed. Idemo i tu na glasanje, otvorim glasanje. Opet imamo jedan glas previše iz Dobro, zatvoram glasanje. 41 za, jedan protiv, nitko nije suzdržan. Dakle, s time zaključujemo glasovanje. Hvala vam lijepa. I naš sastanak odbora završavam. Još uvijek imam e, točku razno, ali se nitko ne javlja. I dato je za sljedeći sastanak. Sad odmah idemo, ako su svi koordinatori ovdje i ako se slažu sa sastankom koordinatora u istoj prostoriji. Hvala vam lijepa.